ne radi mikrofon. Uh, Dobro jutro. Jednostavno mislim da mikrofoni nisu bili na pravom mjestu. Međutim, evo, sad je to sve sređeno. Pred nama je dnevni red kojeg moramo usvojiti. Pretpostavljam da se svi slažete s dnevnim redom. Hvala. Prva točka dnevnog reda je moje izvješće o objavljivanju nefinancijskih i drugih informacija od strane nekih velikih poduzeća. Prema tome, samo ću sebi dati riječ kako bih vam objasnila što piše u mom izvješću. E, želim samo podsjetiti sve zastupnike da su me koordinatori zamolili da napravim to izvješće jer sam radila puno izvješća o različitim državama, a osim toga su mi tražili da budem što je stroža moguća. E, pa se nadam da kada dođemo do amandmana da ćete se i vi u to uključiti i reći e, sve što o tome mislite. Komisija je zapravo u jednom čudnom trenutku se odlučila za ovo izvješće i to u trenutku e, kada se trebalo uvesti nove uredbe kojima se inače ukidaju stare uredbe e, i sad se tražilo da se te e, eh, admani donesu na uredbe koje više ne bi trebale postojati, što je prilično čudno. Evo, mi sada to radimo zapravo na osnovu onoga za što mislimo dalje postoji, a to je eh, direktiva o računovodstvu iz 2013. godine. I onda sad izgleda kao da mi otvaramo nešto što se upravo eh, zaključilo i e, mislimo da obično ne treba ponovno narušavati ravnotežu koja postoji kako bi se e, narušila nagodba koja je upravo donesena. Međutim, čini se da ćemo ipak morati proslijediti na taj način. E, komisija je htjela da e, tvrtke objavljuju mnoge stvari o E, drugim aspektima, ne samo o financijama kao socijalnim pitanjima, ravnopravnosti spolova e, i e, kršenja ljudskih prava i tako dalje. Uglavnom oni bi trebali objasniti ako ne udovoljavaju tim tim zahtjevima. Ja sam kad sam radila izvješća od jedne države do države počela raditi e, na način da otkako je ova direktiva o e, knjigovodstvu donesena na osnovi zaključaka vijeća iz svibnja ove godine. Dakle, tražilo se da se proširi izvješćavanje po državama i e, nisam sigurna da je vijeće zapravo znalo točno što će se time otvoriti, ali mi sada radimo na osnovu tih načela. Ja sam ovdje kopirala ideje koje smo stavili u direktivu o kapitalnim zahtjevima broj 4. Često se misli da izvješće po zemljama može biti štetno i ja sam ovdje stavila odredbu da za slučaj da se nešto smatra štetnim za pojedinu zemlju, da onda to neće biti E, javno objavljeno, već da će samo uputiti poreznim upravama. Trebamo vidjeti da li se zapravo radi o nečemu e, što je pravno utemeljeno. Možda nećemo moći isključivo se obratiti e, u poreznoj upravi, već nekim drugim tijelima, dakle treba to biti u skladu s člankom 114. Imam e, par ideja o tome kako bismo mogli postupiti. Znam da i neki među vama imaju takve ideje, pa mislim da ćemo moći raditi na za osnovi toga. E, I ja sam krenula od članka 10. iz ove direktive o računovodstvu 2013. godine i onda sam gledala kako stoji s izvještavanjem od zemlje do zemlje o kojima se nije govorilo zapravo tamo i onda sam se zapravo usmjerila na onaj dio koji je govorio o e, upravljanju poduzećima. Neki smatraju da ako stavljamo sve to skupa u godišnje izvješće, onda mi se čini da, onda mi se čini da je tu prevelik, da u tom izvješću dakle bi bilo previše stvari. Međutim, na taj način to će biti podvrgnuto reviziji. Druga stvar koju sam uvela je poseb, izvješće o posebnoj odgovornosti. Ovo se ne, ovdje se ne radi o horizontalnom pitanju, odnosi se na zapravo na financijske ustanove. I e, ja tu želim pokazati da zbog toga što financijski sustav dominira cijelim gospodarstvom, to je onda slično poziciji dominantne tvrtke gdje se mora obratiti posebna pozornost na to, dakle više nego uobičajena poslovna praksa. Način na koji se ja nadam da će se to primijeniti jest da se tu uključe informacije o obuci zaposlenika i arbitraži i općenito e, ponašanju u tvrtki. Također namjeravam uvesti jedan dio o specifičnim poreskim odredbama e, jer bismo na taj način mogli e, smanjiti neke nevjerojatne poreske olakšice koje mogu dobivati zbog vanjskih konsultanata. E, tu sve europske institucije pokušavaju se boriti protiv agresivnog izbjegavanja E, plaćanja poreza i ogromnih smanjevanja odnosno ogromnih poreskih olakšica. U nekoliko zemalja izvan Europske unije usvojili su odredbe o e, borbi protiv utaje poreza od SAD-a, Singapura i jugoistočno, Južnoafričke republike. A također to je uvelo i Ujedino kraljevstvo i mislim da bi se to možda moglo ovdje razmotriti. Nadalje, koje su tvrtke time pokrivene? E, sada se to odnosi na poduzeća e, koja su e, definirana dvostrukost, dva praga. Dakle, s jedne strane poduzeće koje ima neto promet od, u određenoj svoti s druge strane koji imaju određen broj zaposlenika. E, dakle, mislim da je to zapravo ta dvostruko definicija nije ispravna. E, što se tiče da se e, moraju na zadovoljavajući način pokazati, to je nešto što mislim da je dobro da tvrtke mogu dokazati kako su došli do odgovarajućeg postupaka. Na primjer, ako vidimo kakva je se srušila zgrada tvornice u Bangladešu ili pak kako je bilo zagađeno meso u e, proizvodnom lancu, mislim da bi bilo interesantno da nam tvrtka može dokazati da je postupala na zadovoljavajući način e, i ako tako smatra, odnosno da vidimo zašto je došlo do problema. <clears throat> Ovo su dakle objavljivanja nefinancijskih podataka i e, mislimo da je važno e, da tvrtka ima određene okvire koji bi bili definirani i dakle da postoje smjernice o načinu na koje se takve informacije moraju objavljivati. I ja e, mislim da je to je ono najbitnije. Zapravo što se tiče tehničkih amandmana e, možda bismo ih mogli jednostavno e, strpati sve u jedan jedinstveni kompromisni amandman pa da o njemu možemo glasati u bloku. Ali vidjet ćemo. Ovo je dakle ukratko o sadržaju mog izvješća. Sada ću predati riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije Jean Paul. Izvoli. Ah, ja, Evo dobro, ovaj mikrofon funkcionira. Hvala predsjednice, neću predugo govoriti, imamo jako puno toga na dnavnom redu jutros. E, najprije moram vam reći da što se tiče najbitnijih elemenata vašeg izvješća, da se tu apsolutno slažem. Jedino što me brine je koherentnost sa onim što kažemo drugdje kada govorimo o poduzećima. Mislim da je dobro da želimo uvesti red i pravila, međutim to se ne treba raditi na uštrb konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća. Moramo pažljivo dozirati naše zahtjeve i svesti se samo na one zahtjeve koji su korisni. Drugo, dobro je imati zahtjeve, međutim ako ne možemo kontrolirati što se stvarno događa, onda to ničemu ne služi. A vidimo mi da mi sada u Europi dajemo sve više i više nadležnosti različitim tijelima, nadzornim tijelima, a da im pritom ne damo financijska sredstva im omogućavaju da dobro rade svoj posao, na primjer da imaju dovoljno osoblja. Ako mi sada dodatno nadodamo upravne elemente na upravne elemente, drugim riječima ako povećamo birokraciju, a ne možemo e, slijediti taj posao koji treba napraviti, onda to ne služi ničemu. S jedne strane, e, problem ako postoji e, izbjegavanje plaćanja poreza i utaja poreza nije, to je problem na državi, jer Države moraju paziti e, da njihov sustav, porezki sustav e, bude onaj koji može dobro funkcionirati. Jer što se tiče e, građana oni i onih porezkih obveznika, normalno je da oni žele platiti manje poreza ako im se to omogućuje. Evo, to je bilo nekoliko općenitih primjedbi za sve drugo e, se slažem s vašim prijedlozima. Hvala lijepa. A sada u ime SND-a Marlena Mici. E, ne znam bili nam tehničari mogli pomoći, ali zaista mikrofoni jutros jako slabo funkcioniraju.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 Hvala lijepa. I ja sam pročitala vaše izvješće i mislim da je izvješće izvrsno. Ima puno toga oko čega se možemo složiti, kako činjenicno, tako i načelno. Ipak reći ću par stvari. E, izvještavanje od zemlje do zemlje, mislim da je to e, značajan koncept s kojim se mi slažemo. Međutim, predlažemo da članak 42. ostane takav kakav je. Iako se slažemo sa sugestijama, htjeli bismo da one budu dio jednog drugog amandmana i sada se opet isključuje mikrofon govornice. Dakle, mi se slažemo s izvjestiteljicom da je Opskrbni lanac također jako važan i to jednostavno zato što znamo što se dogodilo primjerice u Bangladešu. Vrlo je važno da e, sve takve stvari budu transparentne. Slažemo se i s pravilima. Ljudi se ili moraju podvrnuti pravilima ili pak trebaju objasniti zašto se tvrtke njima ne e, podvrgavaju. Što se tiče agresivnog o izbjegavanja poreza, moramo se ovdje svesti na ono što je apsolutno nužno. Jer neke e, tvrtke e, dobro rade i e, profite koje ostvaruju, ostvaruju na pravno utemeljenim osnovama. Prema tome ne smijemo sve tvrtke strpati u isti koš. Mislim da je taj posao u interesu svih. Što se pak tiče amandmana broj 28, u izvješću se pokušava opisati kako definirati male tvrtke postoji prijedlog da se izbriše broj zaposlenika i da se da prednost prometu sa ili bez poreza sa 20 odnosno 40 tisuća eura. Međutim, e, mi ipak dajemo prednost definiciji same tvrtke, odnosno definiciji malih i srednjih poduzeća koje se definiraju po, prema broju zaposlenika. Trebamo također vidjeti da li će se na sve to gledati sa stanovišta međunarodnog ili e, domaćeg okvira. U svakom slučaju mi podržavamo ovo izvješće, sa, tražimo da se i e, naši argumenti, e, a, amandmani uzmu obzir. Hvala. Sada Filipu ime zelenih. Hvala, dobro jutro svima i vidite mikrofon e, radi. Pa moram biti iskren, liberalna izvjestiteljica nam kaže da moramo napraviti to na ovaj način, a tvrtke mogu tome udovoljiti. Dok Jean Paul, a u izvjesnoj mjeri i socijalistički kolege kažu, ali moramo ipak biti oprezni. Što, e, što je s tim? Svaki puta kada Sharon e, piše izvješće, ja se sve više osjećam kao liberal. To je možda opasno, ali mislim da je ovo izvrsno izvješće. Jean kad kažeš da treba paziti da se tvrtkama ne nametne previše obaveza, slažem se s tobom. Međutim, i ja sam baš kao i ti radio u jako velikom poduzeću. U svim tim poduzećima podaci postoji. Prema tome, Dovoljno ih je objaviti, to nije dodatni napor koji trebaju uložiti. Treba samo pitati da li mala poduzeća ima iste mogućnosti. Mislim da u osnovi ono što Sharon kaže ima smisla. Radi se prvenstveno o prihodima i ono što zaista ima smisla jest i <clears throat> platna bilanca i promet, jer u današnje vrijeme možete zaraditi jako puno novca sa jako malo zaposlenika. Vi isto tako govorite o e, tri e, nivoa e, kada imate ili oni koji velike tvrtke su obvezne objasniti, onda oni koji ne udovoljavaju E, kažu e, zašto ne udovoljavaju, oni koji e, ne udovoljavaju ne moraju koji udovoljavaju ne moraju napraviti ništa, ali postoje i oni između. Treba dakle najprije po mom mišljenju sve to primijeniti na velike tvrtke, a tek potom one male, ali pokušajmo prvo uhvatiti velike ribe. Jean-Paul, slažem se apsolutno da pitanje E, izbjegavanja plaćanja poreza da i e, u taj porez to su stvari koje trebaju rješavati države. Oni su te koji ubiru taj porez. Ali što se tiče direktive o kapitalnim zahtjevima broj 4, e, mislim da se radi o nečem koji je dovoljno malo razvijena kako bismo ovdje radili na oporozivanju poduzeća. I e, mi tražimo da zapravo države reagiraju na to. I to je zapravo glavna vrijednost izvješćevanja od zemlje do zemlje. Jer tu bi najbitnije bilo da države budu pod izvjesnim pritiskom država. Ako je plaćanje poreza e, na poduzeća, ako bi dakle ono bilo isto od zemlje do zemlje, to bi zaista puno pridonijelo poboljšanju cjelokupne situacije. Nadalje, Sharon, e, mogli smo se zapitati e, da li bi smo trebali uvesti obvezu izvješćivanja u e, lancu opskrbe. Mislim da bi tu nešto, to bismo predonijeli e, možda transparentnosti. E, I e, Mislim da smo se u 2008. godine jako puno bili usmjerili na financijske rizike ali ima i drugih rizika kojima se nismo toliko bavili. Naravno da e, to nije sve e, nešto što se može napraviti 100% e, ali kakva je situacija bila sa tekstilnom industrijom, na primjer, u E, Maroku i u nekim drugim zemljama prije pol, e, arapskog proljeća. Dakle, i kakva je situacija sada na socijalnom frontu i na frontu e, ekologije. Dakle, sve su to aspekti koje bismo također morali pokriti. A inače zadovoljni smo temeljnim izvješćem, e, nemojmo što puno tu popraviti, samo manja dotjerivanja. E, hvala Filip. E, sad Ašli ima riječ, teško mi je ovdje vidjeti ljude, jer je dvorana okrugla. Hvala lijepa. Ovdje zapravo u ovom prijedlogu udovoljavamo mnogim zahtjevima koji postoje u Jedinom kraljevstvu. Prema toga me ga zapravo uveliko podržavam. E, imam e, puno razumijevanja za komentare Jean-Paul e, Gozesa o tome da bismo možda ovdje preopteretili poduzeća, što nikako ne bismo trebali učiniti. Što se tiče definiranja tvrtke, ja mislim da ih je bolje definirati prema samom prometu više nego li prema broju zaposlenika. A što se pak tiče lanca opskrbe, mislim da bi se to trebalo usmjeriti samo na one kojima se ne bi smjeli previše opteretiti tvrtke. Što se tiče izvješća e, e, od zemlje do zemlje, nisam sigurna da je to najbolji pristup. Istovremeno zahvaljujem se izvjestiteljici i drago mi se ću s njom i s drugim kolegama. Hvala lijepa, želi li još netko uzeti riječ? Mislim da ne, e, svi ovdje zapravo koji dižu ruku traže kavu, a ne riječ. Hvala vam dakle svima. Biće mi drago primiti sve vaše amandmane i pokušat ću uklopiti sve one koje se uklapaju u našu glavnu temu, a to je da trebamo imati više transparentnosti kako bismo bolje razumjeli o čemu se radi. Javnost je često bila zabrinuta zbog mnogih ovih aspekata i e, činilo se da velike tvrtke mogu lako prebacivati e, profite iz zemlje u zemlju i e, tu se smatralo da oni ne daju svoj obol izlasku iz ove teške situacije. Budemo li dakle popravili financijsku situaciju i ako to želimo napraviti, popraviti financijsku situaciju svake države, tvrtke moraju u tome sudjelovati. A izvješćivanje od zemlje do zemlje je nešto što po mom smislu pomaže i zemlje u razvoju. Ja zaista jesam za to i zaista mi je bilo šokantno kad sam shvatila da i mi u razvijenom svijetu moramo zapravo na isti način pristupiti tim stvarima. Nije bilo jednostavno odlučiti na koji način organizirati ovo izvješće i ako nam komisija da e, sugestije o tome gdje je bolje staviti neke dijelove mog izvješća, spremna sam to prihvatiti. E, nadam se da ćemo onda to moći napraviti e, i e, sa stanovišta opće uprave za carine i one za tržište. Sada evo dajem riječ komisiji. Hvala. Međutim, mislim da nije nužno da išta dodam. Hvala lijepa. Kao što sam već rekla, mi ćemo slijediti vaše savjete i e, kako o, tome jesmo li stvari stavili na pravo mjesto i jesmo li možda prekršili pravnu utemeljenost članka 114. Dobro, nemamo previše vremena, e, moramo ovo mišljenje napraviti u e, roku. Zbog toga do 6. studenog morate uložiti amandmane, do 6. studenog večer. Raspravljat ćemo o tim amandmanima 25. studenog, a istog ćemo dana i glasati. Nadamo se da ćemo do tada imati stabilne kompromise na plenarnoj sjednici ne znamo još kada ćemo o tome raspravljati jer je odgovoran odbor za to, odbor za pravna pitanja, iako imamo podijeljenu nadležnost, ali još uvijek e, se nismo o svemu sasvim dogovorili. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Ja moram otići i predajem riječ Pablu, ako naravno on nađe mikrofon koji funkcionira. Dobro jutro svima. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i e, govorit ću na engleskom ako mi gospodin Gosses e, dopusti. Prelazimo na priopćenje predsjednice. Kao prvo što se tiče e, update o dijalozima Program za podupiranje posebnih aktivnosti što se tiče financijskog izvještavanja i knjigovodstva za razdoblje 2014-2020. 15.10. je održan prvi trijalog o ovom dosjeu. Fokus rasprave je bio članak 4 završnog izvješća gdje se ukomporiraju glavna pitanja. Određen napredak je postignut što se tiče tog prijedloga komisije, dok i dalje ostaju velike razlike što se tiče uvjeta za financijsku potporu za zaklade EFRDS. 6. studenog će se održati sljedeći trijalog. Što se tiče trijalog za MIFID-a, šesti trijalog je održan i to 16. listopada. Odredbe o kontroli e, trgovine i obveze koji se tiču kliničke transparentnosti su bile tema rasprave. Sedmi trijalog je predviđen za šesti studeni. Sada prelazimo na glasovanje. Prelazimo na glasovanje. Kao prvo, molim vas da provjerite rade li svima glasačke kartice. Ako želite provjeriti, sada je trenutak. Otvaram glasovanje. Mogu li svi glasovati? Ostaje još pet nepopunjenih mjesta. Dakle, svi glasujemo. Zatvaram glasovanje. U redu. start Započet ćemo sa glasovanjem o okviru za oporavak i sanaciju banaka. To je izvješće od gospođe Swinburne. Kompromis A. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. Izvorni tekst da, provjerit ćemo amandman 28. Otvaram glasovanje. We close the votes. Zatvaram glasovanje. Odbijanje amandman. Odbija se. Originalni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis B. Tko je za? Amandman 39. Tko za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 58. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 33. Tko je za? Povučen je, ispričavam se. 34. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 35. amandman. Tko je za? Ovdje ne stoji ta informacija, ali hvala vam. 36. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 37. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. i 42. Oni su identični. Ispričavam se. 43. amandman tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Paragraf 5 and 6. Stavak 5 i 6. Tko je za? Protiv. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis C. Tko je za?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 protiv, suzdržani, usvaja se. 59. amandman sa usmenim amandmanom kojeg je uložila izvjestiteljice. Tko za? Tko protiv? Suzdržani, usvaja se. 67. amandman, tko za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F, tko za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 61. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 81. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis I tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stoti amandman, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M, povjerit ćemo stoti amandman. Votes, Anis, adopted. Usvaja se. 18 glasova za, 13 glasova protiv. Kompromis M, tko je za? Protiv, služani usvaja se. 107. amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 108. amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 109. amandman. Tko za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 110. amandman. Tko za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvani tekst. Povjerit ćemo amandman 110. Otvaram glasovanje. Izvolite, oprostite predsjedniče, tu piše da će se 110 i 109. E, glasovati zajedno. Dakle, glasujemo jednom za 109. i 110. amandman. So we are checking both. Uh... Dakle, povedat ćemo oba amandmana, 109. i 110. Zatvaram glasovanje. I usvaja se amandman. Glasujemo onda odvojeno za svaki amandman. Ako ima nekih zamjedbi, onda ćemo odvojeno glasovati. Prvo 109 pa zatim 110. Otvaram glasovanje. 109. amandman. Zatvaram glasovanje. I odbija se. I sada glasujemo o 110. amandmanu. Otvaram glasovanje. Odbija se. U redu. Žao mi je zbog nesporazuma i možemo krenuti dalje. Izvani tekst. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 111. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Izvani tekst. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Izvani tekst. Uvodne odredbe 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis N. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Četvrti i pet, Za njih glasujemo skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvani tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst, citat 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst citata 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst citata 5 i 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst uvod odredba A, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9, tko je za, protiv, suzdržani,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 Izvorni tekst D. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 14. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 15. amandman. Ispričavam se, prvo uvodna odredba E. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 15. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst uvodne odredbe F i G, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba H, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis P, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst uvodnih odredbi J i L, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst, uvodna odredba O. Tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba O. A. 24. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Glasujemo na tekstu. Ispričavam se. Elektronička provjera za 24. amandman. U biti samo provjera. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Glasovanje na tekstu u ovako izmijenjenom obliku. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje i tekst je usvojen. Glasujemo isto tako elektroničkim, elektroničkim glasovanjem na zakonodavnoj rezoluciji. Okay. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se sa 30 glasova za, nula protiv i nula glasa suzdržanih. Čestitam izvjestiteljici. Sljedeće glasovanje Glasujemo o izvješću gospodina Temose o konkurentnosti i e, politici konkurentnosti Europske unije. Glasujemo kao prvo o kompromisu A. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. Tko za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. U dva dijela. Prvi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, no možemo provjeriti. Provjerit ćemo prvi dio 13. amandmana. Zatvaramo glasanje. Usvojeno velikom većinom. Ispričavam se na tome. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 14 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 15 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman. Elektronička provjera. 15. amandman. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 16. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis B. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Dvadeset prvi amandman s usmenim amandmanom, gospodin Palone. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo elektronički 21. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. Pretpostavljam da je jedina opozicija bio sam gospodin Lambert. 23. amandman, tko je za? 22. je povučen, to je informacija koju mi imamo. Dakle, 23. za. Dvadeset treći za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dvadeset četiri za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dvadeset pet za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 za, 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35 za, protiv, suzdržani, odbijen, usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis M za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Elektronička provjera, 52. amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 54. Glasanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 55. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 57. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 58. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 59. Za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Kompromis E. U dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis N. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 69. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 70. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 71. Za, protiv, suzdržani, Odbijeno. 71. amandman. Dakle, odbijen je. 72 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 80 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 81 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 82 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis G. Dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8. Podrovjerit ćemo drugi dio kompromisa G, elektronički glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 20 naspram 12. Amandman 87 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 88 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 89 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 90 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 91 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 92 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Moram li glasati o izvornom tekstu 92. amandmana? Da, ispričavam se. Dakle, 92. amandman, 11. članak, stavak za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim 94. amandman za protiv suzdržani usvojen. 95. U dva dijela prvi dio za protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio za protiv suzdržani mislim da je odbijeno. Je. 96 za protiv suzdržani odbijeno. 97 i 98. Ne, najprije izvrni tekst članak 12, stavak 12, 96 za protiv suzdržani usvojeno. 97 i 98 zajedno, tko je za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 100 za, 99, amandman 99 za, protiv suzdržani usvojeno. Izvrni tekst ne, ne moramo glasati o tome. Amandman 100 za protiv, suzdržani, usvojeno. Ukoliko želite, možemo provjeriti. Amandman 100. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno velikom većinom, ispričavam se na tome. Amandman 101 za, Ispričavam se, amandman 101 se ne razmatra, prelazimo na 102. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 103 za. Izvorni tekst, amandman 102, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 103 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 104 za, protiv protiv, suzdržani, usvojeno. 105 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izvorni tekst, ne, 106. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107. U dva dijela prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 109 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 110 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 111 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 112 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 113 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 114. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 116. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo 116. amandman elektronički. Glasanje je otvoreno. Mm, predsjedatelji, mogu li pitati, samo zastupnici mogu e, tražiti provjeru glasanja. Možete li molim vas onda podsjetiti e, sve osoblje da bude malo tiše iza nas? E, da, da, upravo ste, ja ne mogu vidjeti da li su zastupnici ili ne koji su tražili kontrolu, ali da, samo zastupnici mogu to tražiti. Zatvaramo glasanje, usvojeno. Dakle, prelazimo na sto devetnaest za protiv suzdržani odbijeno 120 za protiv suzdržani usvojeno 121 za protiv suzdržani usvojeno 122 za protiv suzdržani usvojeno. 123 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 124 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 125 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izvorni tekst, stavak 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvojeno. 132. amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. 133. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 134. za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst, stavak, ne, ne, o tome ne moramo glasati. Amandman 135. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 136. i 137. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 138. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 139. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 140. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 141. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 142. Za? Protiv? protiv, suzdržani, usvojeno. 143 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 144 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 145 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 146 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 147 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 148 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 149 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 140, 150 i 154 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 151 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis O, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 152, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 153 u dva dijela, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 158 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 159 za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno 155 za, protiv, suzdržani, usvojeno 160 za, protiv, suzdržani, usvojeno 157 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 168 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis L. Ispričavam se, izvolite. Dobro. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 170 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 172 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 173 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 174 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 175 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 176 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 177 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 179 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 180 je identičan, dakle prelazimo na employment ample 1, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ample 2, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ample 3, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ample 4, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ample 5, u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, elektronička provjera prvog dijela, Ample 5. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Ample 5, drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ample 6, u dva dijela, prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno plus 6 drugi dio za protiv suzdržani odbijeno. plus 7 za protiv suzdržani odbijeno. plus 8 za protiv suzdržani usvojeno. plus 9 za protiv suzdržani usvojeno. plus 10 za protiv suzdržani usvojeno. plus 11 za protiv suzdržani odbijeno. plus 12 za protiv protiv, suzdržani, odbijeno. Ample 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ample 14 za, protiv, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ample 15 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ample 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. MPL 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredbe i navodni, uvodna odredba A, amandman 2 za, protiv, još jednom za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izborni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba A. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba B. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba C. Također ample. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodna odredba D. Ample. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba E, ample, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba F, ample, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izvrni tekst navoda 1, glasamo skupa amandmana, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dakle, glasamo elektronički sada o cijelom tekstu s amandmanima. Glasanje je otvoreno. So we close the votes and 30... Glasanje je zatvoreno, 32 naspram 1. Hvala vam puno, usvojeno, čestitamo izvjestiteljima. Dakle, čestitam gospodinu Tremosi. Prelazimo na sljedeće glasanje. Dakle, sljedeće glasanje je na redu. Ustavni problemi upravljanja na više razina u Europskoj uniji moja draga kolegica Silvi Gular je izvjestiteljica. Glasamo o kompromisu A. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis C. Za, dakle kompromis C. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E za. Želite, gospodine Gozes, elektroničku provjeru? Dobro, provjeravamo amandman 26. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 20 naspram 11. Stavak E. Kompromis E. Kompromis F. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis G. Za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis H. Za. Protiv suzdržani. Glasamo o svim kompromisima od H do R kao skup amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Sve je usvojeno. Kompromis S. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis T. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis U. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 46. se ne razmatra, dakle kompromis V za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis duplo V do A i, želite li glasati kao skup amandmana? Da, tko je za? Dakle, 52 se ne razmatra i glasamo od kompromisa duplove do kompromisa AJ. Kao skup amandmana tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Elektroničko glasanje cijelom tekstu s amandmanima. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 26 naspram 7. Čestitam gospođi Gular. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, molim vas da se stišate. So we move on to the next item of the agenda. Eh, Prelazim sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je uredba o Europskom statističkom programu i eh, molim sada ćemo dobiti nacrt i ja to mojeg izvješća koje ću načiniti na španjolskom jeziku. Kao što znate, primjena europskih politika zahtjeva objektivne statističke podatke o mnogim aspektima Europske unije kako pojedinačnih zemalja članica, tako i na e, regionalnom i europskom nivou. Statistički podaci omogućavaju europskim građanima da shvate o čemu se radi u Europskoj uniji. I dakle, ovo izvješće koje je e, usvojen, odnosno uredba koja je usvojena u siječnju ove godine, kako bi se dali statistički podaci za period od 2013. do 2017. godine. Kao što znate, nacrt uredbe je e, napravila komisija sa 299.000 tisuća eura predviđeni za taj program. Niti vijeće, niti parlament nisu u tom zakonodavnom postupku uložili prigovore. Bez obzira na to u e, lipnju 2013. godine parlament je u svojoj rezoluciji naglasio kada se govorilo o višegodišnjem financijskom okviru da će se odredbe višegodišnjeg programa ostvariti kada se dođe do dogovora o financijskoj raspodjeli sredstava. I e, upravo u mom izvješću ću se na to osvrnuti. Dakle, radi se o četverogodišnjem statističkom programu od 2013. do 2017. godine, a mi želimo to uključiti u višegodišnji financijski okvir koji ide do 2020. godine. E, financiranje Europske unije do 2013. godine iznosi 57 milijuna eura, a um, europski fondovi za program od 2013. do 2017. godine bit će do 238 točaka e, 78 tisuća eura do 2020. godine. Tu se program e, ne bi mijenjao, a ciljevi i kao i aneks govore o e, ciljevima rada statističkog izvješća stimanja u tom petogodišnjem periodu. Ja mislim da ovdje ne trebamo ništa mijenjati. Mislim da je to zaista tako i pozivam u pomoć u tom smislu izvjestitelje u sjeni. Računao sam također na podršku vijeća. Moramo također biti učinkoviti. U današnje vrijeme u mnogim izvješćima kojima se bavimo na našem odboru. Mislim da je i ovo izvješće o statističkim podacima važno. I mislim da naše, e, naše izvješća moraju paralelno napredovati. Hvala svima. Sada ću dati riječ izvjesteljima u sjeni, barem onima koji su sada tu. Gospođo Gular, nemam što zapravo dodati na ono što ste vi upravo rekli. Ne mislim da se radi o kontroverznom pitanju uopće. Podržamo vaše nacrt izvješća. Hvala gospođo Gular. Ima li ikoga ovdje iz redova zelenih? Nema. ECR, e gospodin Eving. Hvala. I ja izražavam potpunu podršku vašem izvješću. E, hvala lijepa. Ovo je e, valjda najkraća rasprava u povijesti rada našeg odbora. Da li komisija želi uzeti riječ? Da, hvala lijepa. Želim jednostavno podržati vaše izvješće. U posljednjih nekoliko godina vi ste nam uvelike pomogli i nadam se da ćemo dobiti vašu podršku i u okviru ovog našeg novog programa. Hvala svima. Prema tome sada nemamo niti jednog drugog govornika koji se javio za riječ. Amandmane treba uložiti do 24. listopada a e, o njima ćemo raspravljati 18. studenog, te ćemo istoga dana pokušati glasati na tu temu, dok će se na plenarnoj sjednici o izvješću glasati u siječnju. So, we move on. We should... Moramo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o točki broj 8 o e, pravilima i informacija o međunarodnom pravu i kršenju Gospodin Švab nije tu, pa ćemo zato morati e, pričekati i e, nakratko prekinuti raspravu dok ne dođe gospodin Švab. Mi se nadamo da će on doći uskoro.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 we can ah no I was here so welcome Mr. Schwab Pozdravljam gospodina Švaba Prelazimo sada na desetu točku dnevnog reda. Razmotrit ćemo Izvješće gospodina Andreasa Švaba što se tiče pravila u postupcima za obeštećenje na temelju nacionalnog prava zbog kršenja odredbi zakona o zaštiti tržišnog natjecanja država članica i Europske unije. Gospodine Švab, predajem vam riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi Pablo, drage kolege i kolegice. Drago mi je što danas u našem odboru raspravljamo po prvi put o nacrtu izvješća za e, privatno ostvarenje e, obeštećenja u zemljama članicama Europske unije. U ovom kratkom vremenu koje mi stoji na raspolaganju želim jednostavno predstaviti moje izvješće, najvažnije elemente i tako doprinijeti da rasprave koje sam već bilateralno vodio sa izvjestiteljem u Sjene za, iz socijaldemokrata, gospodinom Eppingom iz ECR-a i e, kolegicom Zofie Entveld te zelenima, tako mogu sažeto prikazati. Mislim da je komisija izradila vrlo važan prijedlog i taj prijedlog će biti od velike koristi. On je e, tu, ona je tu unijela ono što je Europski parlament zatražio već 2009. godine što se tiče zaštite tržišnog natjecanja, to je stvarno da se osiguramo da u smislu društva oni koji su doživjeli štetu zbog e, poslovanja kartela da dobiju odštetu za tu načinjenu štetu. To je temeljno načelo država članica Europske unije, to je temeljno načelo isto tako u zakonodavnom poredku Europske unije da se mora pružiti odšteta za doživljeni gubitak i mislim da stoga idemo ovdje u pravom smjeru. Isto tako je e, činjenica takva da smo već danas raspravili o tome da je trenutno situacija takva da nema, ne možemo ili ne želimo stvoriti daljne mogućnosti s ovim izvješćem da se različite metode u državama članicama mogu kombinirati na takav način da bi se na kraju ipak došlo do opasnosti e, da se ugrozi ovaj prijedlog. iako se u potpunosti slažemo to, kod toga da e, ne, ne želimo imati kažnjavanje Podsjetit ću da smo u Firenci, sudjelovali konferenciji gdje je jedan e, gospodin rekao da se nada da se sustav e, e, obeštećenja neće mijenjati ni u ovoj zemlji. On je zahtjevao da se to zadrži. Dakle, to znači da ne smijemo previše možda regulirati ovo područje, ali da ne smijemo isto tako stvarati ni loše poticaje. Izvješće to je prijedlog komisije se prije svega usmjerava na to da one osobe koje žele biti dio programa pokajnika ili zviždača moraju biti sigurni da povjerljive informacije koje će ustupiti Europskoj komisiji se neće koristiti na koncu u sudskim postupcima gdje one nisu, gdje njima nije mjesto, zato što on stvara transparentnost sa svojim zahtjevom u jednom području gdje postoji poslovanje kartela i e, stoga mi ne želimo nikako smanjiti takav poticaj. A opasnost smanjenja poticaja e, postoji zato što smo imali dva suda, e, dva sudska slučajeva, Donau Kemi i Plajdere, gdje je sud rekao da e, dok god nemamo europsko zakonodavstvo ta mogućnost povjeljivosti informacija ne postoji jer e, europsko zakonodavstvo za to ne pruža dostatan temelj. I stoga moramo odlučiti o uvjetima pod kojima sudac može odlučiti hoće li e, se dati, odobriti ovaj zahtjev tužitelja E, ili ne i da li je to u dobrom obliku određeno. U članku 5 općeg režima za, za nacionalne suce je sucima omogućeno da vide koje će se informacije moći podijeliti u vezi drugih, e, u vezi drugih slučajeva, a u članku 6 komisija razrađuje sustav e, davanja prednosti i informacije koje se nipošto ne smiju e, objavljivati u drugim predmetima. Za e, taj članak 6 nam je potrebno stvoriti pravnu sigurnost. Ali, s druge strane, ja sam se vodio tom mislju u mom izvješću da ako davamo prednost dvijema vrstama dokumenata, onda možemo suca time naznačiti da svi ostali dokumenti mogu biti dijeljeni sa drugim institucijama, a to neće ići na korist e, građana, niti tvrtaka, niti neće izaći u susret e, e, onima koji su u ovoj situaciji, već se daje povoljna situacija za komisiju da zapravo e, komisija dakle može odrediti da su samo neki dokumenti zaštićeni, a drugi uopće ne. I stoga sam ja predložio da se sve, svi dokumenti koji su povezani sa kartelima sažmu u jedan članak, da su svi oni povjerljivi i da se ne da prednost samo određenoj vrsti dokumenta. Isto tako u članku šest moramo možda još dodatno definirati što možda u mom izvješću nije baš tako rečeno, ali da taj članak e, se mora primjenjivati za sve vrste zahtjeva odštete. Neću još dalje govoriti o članku 5 ili 6, iako smatram da je to stvarno srž izvješća, nego ću se još osvrnuti na jednu točku e, gdje se radi o tome kako možemo e, s jedne strane interese tužitelja, a s druge strane interesa e, tvrtaka koji su implicirani u kartele svesti u jedan siguran odnos. Tu se radi isto tako o općenitoj šteti, a komisija smatra da pokajnik ne bi trebao samo što se tiče kazni, dakle novčanih kazni e, dobiti prednost i ne bi trebao samo dobiti prednost što se tiče dakle povjerljivosti dokumenata, nego da bi trebao dobiti e, bolji tretman što se tiče njegove odgovornosti prema trećim stranama. znam da je to dosta diskutabilno, no ja smatram da je onaj vjerovnik koji je gospodarski najjači, taj koji najčešće e, bude dio tog programa i ako e, on onda ne može biti e, biti od drugih strana, ne, ako se ne može od njega tražiti očita, onda se ja pitam što će zapravo to donijeti kao korist tužiteljima. To je vrlo tečka točka. Ja nisam siguran je li moj prijedlog e, najbolji. U korist prijedloga komisije e, ide to što mala i srednja poduzeća mogu ovako pravovremeno prije nego što su program izračunati svoj, koliko će morati snositi troška za e, odštetu. A u nekim državama članicama bi e, nacionalni, nacionalna agencija za zaštitu tržišnog natjecanja mogla davati e, prednost tom jednom vjerovniku i e, to bi onda moglo stvoriti krivi, krive odnose. Isto tako imamo što se tiče indirektne, indirektne kupnje i prijenosa činjenicu da ako je nešto e, likvidno sredstvo, ako se ne može dokazati, da se onda po prijedlogu komisije uvijek teret e, prebacuje na optuženu stranu koja ne može uvijek e, dokazati takve tvrdnje i to nije vrlo povoljno. I stoga sam u točci 2, 12 promijenio ovaj prijedlog. Razgovarao sam sa agencijama za zaštitu potrošača, sa predstavnicima e, poslovnog sektora i mislim da nitko nije bio e, zadovoljan s ovom točkom, tako da ovo, bi ovo mogao biti dobar kompromis. A zatim bi se još vratio na e, pitanje što je prijedlog komisije predvidio u članku 17 stavku 2. Tu bi kompenzacija na temelju alternativnih načina rješavanja sporama bilo nešto u nadležnosti nacionalnih sudova. Ja mislim da je to dobro, zato što to pruža tužiteljima mogućnost da e, dobe očetu, ali sam isto tako ja predložio još e, to da slično tako, slično takav postupak uvedemo i kod komisije. Na taj način bi se interes kako tužitelja, tako i optuženika uze u obzir i stoga bi mi bilo drago kada bismo za, za to dobili većinu. To su zapravo one sve točke koje se tiču sadržaja, koje su mi bile bitne. Samo što se tiče rokova, peti studeni je e, rok za unošenje amandmana. U prosnosu se nadam da ćemo moći glasovati o tome, no moramo se tako uzeti u obzir da, prema čla, da u člancima pet e, 17 i 18 imamo e, suodlučivanje odbora Juri, tako da se stvarno nadam da će rok moći biti kratak. Hvala vam. Dati ću sada riječ gospodinu Sančesu u prefedu koji je izvjestelj u sjeni. Hvala predsjedavajući. E, prvo što želim napraviti jest zahvaliti se gospodinu Švabu na izvješću i isto tako na vrlo otvorenom dijalogu što je bio njegov stav od samog početka. Dva važna komentara, prije svega radi se o važnoj izvješću jer je e, ovo izvješće vezano za pitanje konkurentnosti i važno je da Ekon ostaje vodeći odbor za ta pitanja. <clears throat> Radi se o izvješću u kojem se ne radi o tome da treba intervenirati i e, imati utjecaj na nacionalne pravne sustave. Ovdje se radi o tome da promičemo konkurentnost kako bi tvrtke bile konkurentne. Nije na Europskoj uniji niti na Europskoj komisiji da se upliče u postupnovna pitanja država članica. Mi ovdje jednostavno pokušavamo primijeniti e, europske temeljne ugovore, a naš odbor ima ovdje vodeću ulogu jer se ovdje radi isključivo o pitanjima konkurencije. Posebna inicijativa za konkurentnost nije ista kao e, i horizontalna nadležnost. Dakle, sve što je vezano za tržišno natjecanje ovdje se e, nalazi u nadležnosti odbora Ekon. A e, svi oni koji su vezani za različita tijela nadležna za nadzor tržišnog natjecanja su ovdje također bitna. Kada govorimo, na primjer, o političkim ograničenjima, radi se i o koordiniranju dvaju stupova, privatnog i javnog. I tu mogu postojati dva rješenja. Na temu odgovornosti pak govorimo o poticajima kako bi tržišno natjecanje bilo učinkovito. Dakle, ovdje zapravo govorimo o učinkovitosti politike tržišnog natjecanja. To je nešto što nije vezano za e, utjecaje na okoliš, odnosno štetu nanesenu okolišu. Ne, ovo je čisto tržišno natjecanje. Htio bih naglasiti činjenicu da na sve ovo moramo isključivo gledati sa stanovišta učinkovitosti vezanih za konkurenciju i tržišnog natjecanje. U protivnom sve skupa ovo ne bi bilo učinkovitosti. Druga stvar koju želim reći jest da smatram da bismo morali postići dogovor među političkim e, klubovima zastupnika. Zbog toga što je lakše formulacije napisati ako smo se prethodno dogovorili na političkoj razini oko svega. Smatramo da ono što u ovoj inicijativi nedostaje je sve ono što je vezano za kolektivne tužbe. Tu bismo morali napraviti preporuke. Htio bih se najprije osvrnuti pokajnički e, programi. E, tu je e, Sud Europske unije već donosio odluke o tome koliko su programi e, pokajnika e, prihvatljivi i koliko se takva vrsta obrane e, može koristiti. Svatko ima pravo na obranu i moramo tražiti da programi pokajnika budu zaista učinkoviti. Međutim, kada to nije moguće, moramo imati pristup informacijama. To se mora omogućiti. Radi se o informacijama kojima se šteta e, može kvantificirati. Ne radi se ovdje o pokušaju da se nađe neki dokaz, Radi se jednostavno o tome da se sve treba uravnotežiti. E, mislim da bismo morali izbjeći da u programe pokajnika uključimo razno razne programe jer bi se tu na prekomjeran način radilo o zaštiti i dalo bi se previše dokumentacije. A što se tiče o sustavu e, podrš, potpora, e, moramo dakle objelodarniti sve što bi ukazivalo na postojanje karte, kartela. Mislim da bi možda bilo dobro da razmislimo o pitanjima e, zajedničke krivnje. Možda je to ponekad neproporcionalno. Na primjer, kada se radi o malim tvrtkama koje ne igraju vodeću ulogu. Međutim, aktivno rade sa minimalnim posljedicama. Nije logično da im se nametne sav taj teret. Naravno, ne želimo da se ljudi koriste malim poduzećima kako bi promicale kartele. To e, moramo uzeti u obzir. Nadalje, odnos između privatnog i javnog stupa. To su dvije različite stvari, taj privatni stup i javni stup. Mi moramo tražiti da one djeluju komplementarno, te da se usklade s drugim odredbama koje nameću javne vlasti. A isto tako trebamo imati odgovarajuće postupke i za kazne. U osnovi kazna bi trebala biti proporcionalna sa načinjenom štetom. Međutim, ne želimo sada komisiji nametati da radi ono što nije u njezinoj nadležnosti. Moramo spriječiti da e, se uvede previše birokracije. Jer e, prevelika birokracija mogla bi negativno djelovati na poticanje tržišnog e, natjecanja i za takvu vrstu ulaganja. Vidimo da za ove stvari španjolski zakon predviđa period od pet godina. Ovdje se predviđa period od godine dana. Period ograničenja za privatnu odštetu e, ne može biti različit od onoga za javnu E, žrtve kartela ako se e, objedodane e, ne mogu kasnije se suočiti s problemom da im se kaže da je došlo do zastare. Moramo biti koherentni. Mislim da bi taj period trebao biti od minimalno pet godina i to je period u roku od kojega e, bi se dakle trebao otkriti kartel i nakon toga treba postojati rok u okviru kojeg se treba uložiti tužba. Što se tiče kolektivnih tužbi, e, moramo vidjeti kakva je situacija kada postoji samo manja šteta koja je načinjena, jer to nije teško pokrenuti, ne, nije lako pokrenuti. Treba vidjeti o kakvim se tvrtkama radi, ponekada se radi o komunalnim tvrtkama. Dakle, trebamo imati određeni postupak koji je moguć, E, to moramo uvesti kako bi se spriječila nekažnjivost. Možda bismo trebali uvesti nešto što bi bilo nalik onome što postoji u drugim područjima prava. Evo, to su jednostavno e, moja prva razmišljanja po čitanju ovog izvješća s gospodinom Švabom nalazimo se u dobrim rukama. Do sada smo se već dogovorili o mnogim aspektima oko ove teme i mislim da ćemo uskoro moći sva ta pitanja riješiti i da ćemo svi zajedno raditi iz eh, ovog eh, iz ove tematike i za vrijeme našeg saziva. Andrija Švab mora sada otići glasanje na imku, dakle on sada mora otići, no njegovi će asistenti pribilježiti što će e, e, reći kolege. A, gospođa Kulasač, gotovo ime Sofi. Ne, nemam što reći ime e, Sofi. Ne, e, sada ću dati riječ odnosno na predsjedavajuće mjesto pozivam gospodina Antolina koji će od sada pa do kraja sastanka njime predsjedati. E, da, nadam se da će netko ostati u ovoj dvorani do kraja, no vidjet ćemo. Prije svega žao mi je da odlazi gospodin Štvab jer sam mu se htio zahvaliti na ovom izvješću na kojem sada radi. Drugo, zato što smo prilično kritični prema onome što je on napisao. Pogledamo li prijedlog komisije, mi smatramo da se na nekim aspektima taj prijedlog mora učvrstiti, a ovo što radi gospodin Švab ni u čemu ne učvršćuje prijedlog komisije. Nadam se da ćemo uskoro doći do sporazuma, međutim nisam toliko optimističan da će to teći glatko. Naime, mi smatramo da je zaista ključno da osobe koje se bave i unutarnjim tržištem i oni koji se bave i tržišnim natjecanjem E, da se dogovore. A čini mi se da do sada potrošači nisu ti koji dobivaju već velike tvrtke, a mi moramo uspostaviti povjerenje potrošača u tržišno natjecanje i unutarnje tržište, te moramo kazniti sve zloporabe. Činjenica da nemamo horizontalnu uredbu jest problem. Prečesto se događa da tvrtke koriste argumente e, na koje mi ne možemo reagirati. A e, Sud Europske unije u posljednjih 10 godina već e, e, odlučuje da je, bi svaki put odlučio da svaki građanin može tražiti odštetu za štetu koja mu je nanesena. Bojim se da gospodin Švab nije shvatio koliko je ova tematika važna. On se previše usmjerava na tome da moramo zaštititi prava poduzeća i industrije, dok se ovdje radi o nečem drugom, radi se o tome da mi ovdje govorimo o šteti koje poduzeća nanose potrošačima i o tome da potrošač mora moći tražiti odštetu. Mi već dugo godina razgovaramo o kolektivnim tužbama, ali činjenicama da one ne postoje jest zapravo ono što ovdje stvara problem. O tome se ne govori u ovom dosjeu i to će biti problem. Ja sam shvatio da komisija želi da se ovo sve zaključi prije izbora i u tom će periodu bilo ti teško, govori e, uvesti e, kolektivnu tužbu. Međutim, bez kolektivne tužbe bit će teško da ovo završimo na zadovoljajući način, ali radit ćemo na tome. Druga bitna točka je e, pristup sudovima i pristup dokumentima Teško je bez određenih dokumenata pokrenuti tužbu. Ali u današnje vrijeme s jedne strane imate one koji imaju sve dokumente ili mogu do njih doći i koji nanose štetu potrošačima dok je potrošačima teško doći dokumenata i pokrenuti tužbu. Dakle, pristup dokumentima problematično je pitanje i ne bismo smjeli dopustiti previše izjava o pokajništvu jer tvrtke su te koji e, su zloporabile zakon. Isto tako moramo govoriti o tome da se i nadzorna tijela mogu na odgovarajući način raditi i e, moramo spriječiti da se e, ne e, tuže tvrtke kada to ne bi trebao biti slučaj. Prema tome moramo bdjeti da to sve bude napravljeno na odgovarajući način. Kršenja prava tržišnog natjecanja i moramo dakle se pozabaviti pitanjima asimetrije. Moramo kvantificirati sve što je vezano za antitrust e, odredbe, a isto tako jednog dana ćemo morati govoriti o kolektivnim tužbama. Bez toga sve ovo skupa neće ići. E, Biće mi drago da o svemu ovome e, raspravim s gospodinom Švabom, međutim moramo moći naći zajednički jezik bojim se da neće teći glatko, ali moramo to učiniti kako bismo ostvarili zaštitu produžača. Hvala. A sada ću dati riječ gospodinu Epingu. Hvala. Danas ću biti vrlo kratak. Zbog toga što je najveći klub zastupnika danas odsutan. Klub zastupnika ECR-a u potpunosti podržava prijedlog komisije o tome da se treba moći pokrenuti postupak kako bi se tražila odšteta i nadam se da ćemo dovršiti ovaj dosije do kraja ovog parlamentarnog saziva. Ja čestam gospodinu Švabu koji nije iz naših redova i molim da mu se to prenese. Što se tiče e, dokumenata vezanih za pokajništvo, kada se pokreću privatne tužbe. Moramo paziti da ne bismo niti naštetili pokajničkim programima e, ni tu me e, smeta ju zapravo amandmani, odnosno točke 26. i 29. u ko govori gospodin Švab. E, I sve ću to pojasniti amandmanima koje ću ja uložiti. I e, u duhu suradnje tražit ću kompromis kada budem dalje surađivao s izvjestiteljem. Hvala gospodine Epping. Vidim da se nitko drugi nije javio za riječ. Pa ću sada dati riječ predstavniku komisije kojem se zahvaljujem e, da je tu. Da li želite uzeti riječ? Hvala. Za početak želim ponoviti ono što je rekao potpredsjednik Almunja koji se odmah e, koji je odmah došao na odbor Ekon, čim je odluka donesena od strane komisije u srpnju i puni smo povjerenja da će parlament kao e, su odlučitelj u donošenju zakona zaista biti dostan povjerenja koje imamo u njega, jer ovo je jako važna tema. Ovaj je e, parlament već donio mnoge rezolucije vezane za ovu temu. Komisija e, pokušava biti usklađena s rezolucijama parlamenta, s tim da imamo dva cilja – da bismo pojačali mogućnost da se pokreću privatne tužbe i na taj način traži e, odšteta, odnosno obeštećenje i da to bude komplementarno s javnima. Kada vidim da i e, parlament dijeli naše mišljenje, onda mogu reći da mi je to jako drago čuti a komisija je naravno uvijek na raspolaganju zastupnicima Europskog parlamenta za pojašnjenja i drugu vrstu pomoći da pomognemo kako sada u radu s parlamentom, tako i kasnije prilikom pregovaranja s vijećem. Komisija će učiniti sve što može i e, to tako da podrži naša dva prvobitna cilja. Hvala. A sada gospodin Schmidt. E, on je tražio riječ na ovu temu. Podsjećam vas da, kao što je već rekao gospodin Švab, amandmane treba uložiti do petog studenog. Ne zaboravite dakle na taj rok. U ovom odboru glasat ćemo na tu temu 5. prosinca. Evo, dakle takav će biti raspored po ovom pitanju. A sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Malo smo uranili Izvjestitelj za sljedeće izvješće već tu. Radi se o godišnjem izvješću za 2012. godinu za Europsku investicijsku banku. Gospodin Tajs Berman iz socijalista i demokrata je kao što sam već rekao već ovdje. I ako niko nema neke prigovore, zamolio bih vas izvjestitelju za uvodno izlaganje. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ovo mi nije prvi put da se bavim Europskom investicijskom bankom, a to je stoga što smatram Europsku investicijsku banku jednim važnim instrumentom Europske unije, ne samo e, da se e, pojača naše gospodarstvo, nego i e, gospodarstvo zemalja izvan Europske unije sa vanjskim mandatom i e, moram reći da jako cijenim tu ulogu e, bankarske politike prije svega što se tiče poticanja razvoja. Što se tiče godišnjeg izvješća za 2012. godinu, Naravno da pozdravljamo u ovom mišljenju Europsku investicijsku banku kao jedan od najvažnijih instrumenata za borbu protiv krize, za stvaranje radnih mjesta, infrastrukture, učinkovito korištenje resursa, i e, vezu sa gospodarstvom. Povećanje kapitala Europske investicijske banke za 10 milijardi eura je bio dobar korak. No, nasuprot tim koracima, razina potpisivanja je dalje premala. Premalo je projekata koji se mogu kreditirati od strane Europske investicijske banke. Možda bi Europska investicijska banka trebala uložiti više vlastitih resursa u svojim aktivnostima i na proaktivniji način tražiti projekte kako bi mogla povećati svoje aktivnosti kreditiranja. Pozdravljam e, pilot projekte sa obveznicama koji je bio uspješan i rado bih vidio i nastavak i još i povećanje e, tih obveznica, iako moja vlastita vlada nije toliko zadovoljna i sretna s time. Nemojte mi se smijati. To su interne šale. Te aktivnosti bi se trebale naravno odvijati u okviru e, određenih prudencijalnih propisa sa e, dobrim partnerima koji ispunjavaju uvjete, dakle na primjer e, da se borimo pritom isto tako protiv poreznih oaza, izbjegavanjem poreza i drugog neodgovornog ponašanja. Što se tiče transparentnosti, Europska investicijska banka ima sada upravu za sukladnost, što je slično e, panelu Svjetske banke za ovo pitanje i to je tijelo koje je vrlo važno jer prati da se e, postuje e, revno postupanje. No, vidimo malo transparentnosti u aktivnostima tog ravna, tog odbora za sukladnost i rado bismo vidjeli isto tako nešto o tome u samom godišnjem izvješću o aktivnostima Europske investicijske banke. Isto tako to tijelo Europske investicijske banke ima malo pristupa na sva, e, na sve sastanke, dakle unutarnje sastanke Europske investicijske banke. To mi se čini vrlo neobičnim. Mislim da bi uprava za zakonitost poslovanja trebala imati potpun pristup svim sastancima koje ona smatra bitnim za kakvoću vlastitih e, aktivnosti. I ja e, podsjećam odbor Europske investicijske banke da bi trebalo da ta uprava dobije i pristup svim važnim sastancima ukoliko ih ona smatra takvima. Naravno da mala i srednja poduzeća u Europi, a izvan Europe, su od iznimne važnosti za stvaranje radnih mjesta. Oni su najveći zapošljavatelji u Europi i diljem svijeta. A aktivnosti kreditiranja i podrške malih i srednjih poduzeća Europske investicijske banke su dosta nepoznate samim malim i srednjim poduzećima. Prekjučer sam se sastao sa e, poslodavcima iz nizozemaca, malih i srednjih poduzeća. Oni nisu niti znali za tu mogućnost e, suradnje sa Europskom investicijskom bankom i to je stvarno veliki problem i stoga u ovom mišljenju tražimo zajedničku suradnju između Europske investicijske banke i privatnih banaka s kojima surađuje kako bi se te aktivnosti kreditirane upravo usmjerile prema tim malim i srednjim poduzećima. Treba nam zajednički napor kako bismo povećali vidljivost mogućnosti kreditiranja Europske investicijske banke za takva poduzeća. ova situacija ne može više se nastaviti na ovaj način. A, upravo imajući u obzir ovaj manjak zapravo dobrih i manjenih projekata koje Europska investicijska banka može kreditirati. To je otprilike sve od mene. Hvala vam. Muchas gracias, eh, señor por su Hvala vam, gospodine Tajs, za ovaj uvod. Sada je sljedeći govornik gospodin Epping. A ne, ispričavam se. Kažu mi da gospođa Gular iz Liberala želi dobiti riječ, stoga joj predajem sada riječ. Ja zamjenjujem e, gospodina Silakakisa koji je htio dati jednu primjedbu, zapravo dvije kratke primjedbe. Reći ću to na engleskom zato što su mi takve bilješke. Europska investicijska banka bi trebala godišnje izvještavati o kreditiranju malim i srednjim poduzećima i trebali bi isto tako ustupiti podatke o tome koji su iznosi, koje su to mala i srednja poduzeća e, i e, druge informacije vezane s tom. Dakle, Teodoros bi zatražio još dodatne informacije upravo o ovom specifičnom pitanju i mislim da je to dobra ideja. Kao drugo, on bi rado spomenuo još jednu temu, a to je da bi u odboru trebali raspraviti o tome koji je alternativni plan ukoliko lokalne banke ne promiču određene projekte zbog manjka financijskih sredstava kako bi to mogli riješiti i e, mislite li nešto predložiti vezano s to. To je naravno važna tema prije svega za južne zemlje, a ja bih rekla da je to važna tema da za sve države članice. Hvala vam. Hvala Silvi. Sljedeći govornik je gospodin Epping. Vi ste stručnjak za sve teme, pa iz ovo. Ja se želim složiti sa većinom točaka koje je izvjestitelj e, rekao, a prije svega što poziva Europsku investicijsku banku da kreditira i dalje projekte u smislu rasta i stvaranja radnih mjesta. Ja dijelim njegov naglasak na kreditiranje malim i srednjim poduzećima. Što se tiče pilot projekta sa obveznicama, trebali bismo revidirati e, pravilnim razmacima tu inicijativu kako bismo vidjeli da stvarno e, se može putem privatnog kapitala kreditirati projekte u na području infrastrukture, energije, TNT-a. Također bi Europska investicijska banka trebala e, poštivati revno postupanje što se tiče borbe protiv e, poreznih e, oaza, porezne utaje i izbjegavanje poreza. Treba isto tako ostvariti sinergiju sa regionalnim investicijskim bankama kako bi se podijelio rizik, a i trošak. Te na kraju krajeva moramo inzistirati na to da Europska investicijska banka općeno izvještava Europski parlament prije svega što se tiče učinka svojih projekata na rast i stvaranje radnih mjesta u Europi i šire. Što se tiče gospodarske integracije, e, naravno isto tako e, država članica Europske unije i zemlja pred i zemlja kandidatkinja za članstvo. Hvala gospodine Epping. Sada je tu s nama gospodin Ekort iz Zelenih. Hvala ti dajs, to jest gospodine Bermane, za e, na mišljenju. To je vrlo važno mišljenje jer se dobio e, podršku za to od strane kluba zastupnika ECR-a, a i od zelenih. Dakle, to je da to nešto ne valja ili je to savršeno izvješće koje se izradio, ne znam. Ali da, to je dakle naravno koalicija, belgijsko-nizozemska koalicija. To je vrlo važna tema, Europska investicijska banka i ovo mišljenje koje izrađujemo također i stoga je, e, mi je žao što europski pučani su ovdje kako bi dali također i svoje mišljenje. Upravo sam to htio reći, da kad se radi o disciplini onda su ovdje, ali kad se radi o ulaganjima onda ih nema. A to je od iznimne važnosti kada govorimo o e, krizi eura, i stoga mi je vrlo drago što vidim da se se usredotočio na mala i srednja poduzeća, mi te tu u potpunosti podržavamo, a samo bi neke stvari htjeli dodati. Mi, ćemo, eh, mi smo htjeli eh, spomenuti jednu rezoluciju eh, gdje smo zatražili ovo povećanje kapitala, a što se tiče energetske politike, drago mi je što si odobrio zabranu projekata na ugljen, a mi smo to još i jače izradili jer želimo da e, Europska investicijska banka e, sudjeluje više u programima postupnog ukidanja financiranja e, starih konvencionalnih izvora energije. Bitno je da Europska investicijska banka na tom području izrađuje isto tako određenu sučnost. No, šire gledano mislim da je ovo vrlo jako mišljenje i to nam je potrebno ta jačina i stoga mi pozdravljamo tvoj rad, taj ste mi je drago e, što ćemo surađivati. I samo da završim s time što ću reći da mi je žao što ne mogu se natjecati protiv e, tebe na listi za stranku rada, ali vjerujem da ćemo se na nekoj drugoj listi naći u tom okviru. Hvala na vašem doprinosu. Točno je da dosta rano provjeramo ovu točku, no gospodin Langens je isto tako ovdje i on može uzeti riječ ako želi, ne, ali dosta smo rano spomenuli ovo pitanje na dnevnom redu uzevši obzir naš, naše rokove, a sada ću vam dati gospodine Tajs priliku da se osvrnete na ovo što su vaše kolege rekli. Ja pozdravljam iako ove prijedloge i primjedbe vidim da imamo sličan stav i e, sličnu analizu što se tiče važnosti Europske investicijske banke kao javnog instrumenta koji mora biti učinkovit e, u smislu anticikličkog pružatelja i e, Silvi, slažem se s tobom da nam je potrebno e, izvješće o e, aktivnostima Europske investicijske banke vezano uz mala i srednja poduzeća, ali ja sam to već uključio, ja sam se osvrnuo na pokazatelje uspješnosti i na dobru, dobru procjenu upravljanja. Moramo znati što točno želimo dakle, u ovih projekata za mala i srednja poduzeća. I slažemo se isto tako da moramo redovito revidirati uspješnosti projekata sa obveznicama. Ne možemo e, samo pričekati kraj i zatim vidjeti što se događa. I naravno što se tiče revnog postupanja i tu se slažemo. E, Neko je spomenuo isto tako da se mora inzistirati na izvještavanju Europske investicijske banke pri Europskom parlamentu i tu se naravno slažemo, a isto tako e, ona mora sistematički izvještavati o napretku koji je e, napravila vezano uz e, smjernice Europskog parlamenta. I još na kraju da kažem da je i meni žao što neću biti na tom popisu za socijaldemokratsku stranku, no još je prerano za to da održim pogrebni govor. Bićemo mi vrlo drago vidjeti vaše amandmane, jer smatram da dok ja u svom mišljenju moram biti vrlo sažet što se tiče same formulacije, Moram reći ipak da mi je bilo drago vidjeti amandmane koji će nadalje specificirati tu potrebu da se Europska investicijska banka koristi kao bankarski instrument u jednom razdoblju prijelaza prema održivom gospodarstvu od kojeg smo dosta još udaljeni. Što se tiče mjere za prilagodbu e, klimatskim promjenama, i to je dio toga, to je vrlo jasno, potrebna nam je ta održiva tranzicija prema, e, ta tranzicija prema održivom gospodarstvu i vrlo mi je drago što dijelimo u zajedničku viziju što se tiče budućnosti Europske investicijske banke. Hvala vam. Hvala vam gospodine Bermane na ovom e, završnom izlaganju. Mislim da možemo sada završiti sa raspravom, samo da vas podsjetim na termine vezane uz ovaj, ovo mišljenje. Rok za unošenje amandmana je postavljen za 6. studeni. Amandmane ćemo razmotriti 25. studenog, a glasovanje u našem odboru ćemo održati u 16. prosinca. A e, odbor e, za Odbor KONT je smatra da će o tome raspravljati u siječnju, te ćemo zatim u veljači moći glasovati o ovom mišljenju na plenarnoj sjednici. To je dakle e, to što se tiče rokova. Zahvaljujem vam, vam još jednom. Vidim da smo i opet malo uranili, ali gospodin Kutas je već ovdje za sljedeću točku. I ako dakle nitko nema prigovora možemo već započeti sa točkom dnevnog reda broj 10. Radi se o obaveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja. Izvjestitelj za naš odbor je gospodin Kutas iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata, te ću vam sada predati riječ ako želite. Zahvaljujem, Antolin. Samo bih eh, službeno podsjetio sve kolege. Što se tiče ovog dosija, Europska komisija predlaže širenje eh, automatske razmjene informacija između poreznih uprava zbog osnažene borbe protiv utaje poreza. Prema trenutnom predlazu kapitalnom dobi, dividende, svi drugi oblici financijskog dobita i stanja računa bit će dodani na popis kategorija koje su podložne automatskoj razmjeni informacija unutar Europske unije. Mislim da će to doprinijeti tom da Europska unija ima najsveobuhvatniji takav sustav diljem, svijeta. Dodatno, države članice će razminjivati međusobne informacije, isto kao što su se dogovorili da to raditi sa SAD-om prema FATKI, zakonom o oporezivanju sredstava na stranim računima. Prema predlazima u tekstu, prije svega imamo zaštitu podataka, mislim da automatska razmjena mora u potpunosti biti u skladu s trenutnim zakonodavstvom o zaštiti podataka i privatnosti već sam uz obzir članke 16 i 25 iz 2011. Eh, direktive vijeća, ali uzevši u obzir osjetljivost ovog pitanja i nedavni razvoj događaja na međunarodnoj pozornici, mislim da trebamo dodatno osnažiti to. Bilateralni sporazumi su sljedeća točka, to je bilo od koristi Europske, Europskoj uniji, eh, ukoliko bi komisija mogla ispregovarati daljnje dogovore s trećim zemljama u automatskoj razmjeni što se tiče trgovine. Dakle, sklapanje međunarodnih sporazuma je poželjno, no potrebno, je promijeniti već sklopljene sporazume i ove će odredbe stupiti na snagu tada također. Resursi su vrlo važni kako bismo se pobrinuli da se provede direktiva i države članice bi trebale upotrebiti sve resurse ljudske tehnološke da bi se mogla s nositi da bi se automatska razmjena mogla započeti od 2015. godine. Zatim, vrlo važno, sankcije. Iako ova direktiva uglavnom je usmjerena na automatsku razmjenu informacija između državnih poreznih tijela, e, vjerujem da bi države članice morale biti obvezne, obvezne da koriste sankcije kako bi mogli dobiti željene informacije. Što se tiče amandmana, doprinosa mojih kolega, moram se složiti da neki od amandmana poboljšavaju tekst, osobito amandmani koje Ole Schmidt, Monika Klevan, Niklas Šuntas, Tavares, Vašesku i Kristijan Karinš, koje su ti zastupnici ponijeli, a ne mogu se složiti s nekim drugim amandmanima koji djeluju, e, koji brišu dijelove teksta komisije koji se tiču poštivanja temeljnih prava ili koji smanjuju broj kategorija koje će biti podložne automatskoj razmjeni informacija. E, ja trenutno radim na kompromisnim amandmanima, e, konkretno u odredbe 1, 3 i 5 i njih ću pokušati vam dostaviti do kraja tjedna. S druge strane, postoji velik broj e, samostojećih paragrafa, zapravo stavaka koji neke nove ideje unose i tu smo ograničeni što se tiče kompromisnih amandmana. Trenutno ne vidim nužnost sastanka izvjestitelja u Sijeni, no ukoliko kolege smatra da je to potrebno, rado ću ga organizirati sljedeći tjedan u Strasburu. Sada sam spreman saslušati sve kolege koji žele intervenirati i zahvaljujem još samo Markusu na vašoj pomoći na ovom dosijelu. Hvala. Puno hvala, George. E, Gospodina Nitrasa nema, no u ime EPP-a gospođa Žalaveska će uzeti riječ. Ukoliko ni nje nema, riječ dajem gospođi Gula koja će govoriti u ime liberala. Ja sam e, izgleda ovdje ona koja danas tu je e, u e, ime svih i govorit ću ime Olea Šmita. On me zamolio da pročitam njegovo stajalište, on se slaže s ovim zajedničkim pravilima, mislim da je važno da se proširi matematska razmjena informacije kako bi se razotkrivale informacije prema e, bilateralnom sporazumu FATKA s SAD-om. To je odraženo njegovom amandmanu 15.18.83 i dijelimo stajalište ALDE da moramo poštivati integritet pojedinaca i pobrinuti se za zaštitu podataka i prava, privatnosti. I zbog toga u ime ALDA, i to je zapravo informacija koju sam željela podnijeti, prema Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, e, odnosno njega smo zatražili mišljenje kako bismo mogli provjeriti postoji kakva otvorena pitanja što se tiče zaštite osobnih podataka u ovom prijedlogu komisije. Nadamo se odgovoru što je prije moguće i gospodin Šmit vam je svakako na raspolaganju i raduje se vašim kompromisima. Hvala lijepo Silvi. Gospodine Kutaš, želite li reagirati na to? Ne. Hvala vam. Dakle, koliko znam, Dobro, rekao bih da je važno da se ovaj se ne odgađa, da ne kasni, da bi bilo važno da zapravo ubrzamo rad. I svakako sam znati željen eh, što on ima za reći, no svakako sva pitanja koja se tiču zaštite podataka e, smatram da su vrlo dobro pokrivena. Ne zabravite da smo upravo izmijenili e, početnu direktivu koja se uvelike bavi sa zaštitom podataka. Dakle, ne ulazimo ovdje u to da se nešto pokušava promijeniti što se tiče zaštite podataka. To je barem moje osjećaj. Ne znam imamo li predstavnika komisije e, kako bi oni komentirali o tome. E, Olav asistent mi je samo prenio jednu informaciju. Čini se da je Ola već u kontaktu s njima i oni su nešto obećali dostaviti sljedeći tjedan. Dakle, ne radi se o kažnjenju i svakako dijelim vaš, e, vašu zabrinutost. Nije nam namjera da bilo što odgodimo ili da kasnije. Dobro, hvala vam. Dakle, nećemo zatvoriti raspravu. Gospodin Besa je upravo došao ime zelenih i zatražio riječ. I gospođa Jažlovjecka se također vratila. Tako da ćemo dati još njima riječ. Gospođa Besa, ime zelanih. Evo tu sam. I ja mijenjam kolegu Ruja Tovareša koji se e, ispričava što ne može doći. Ja ću dakle govoriti u njegovo ime. Zahvaljujemo se izvjestitelju na nacrtu izvješća. E, drugi komentar u ime zelenih bit će vrlo kratak. Smatramo da e, je ovaj izvješće e, ispravno osmišljeno, naročito kada se radi o području primjena poreza, odnosno oporezivanja s jedne strane za osobno imovinu, a isto tako tražimo da imamo stroge pregovore s trećim zemljama. Tražimo zapravo ambiciozni mandat za pregovore u tom smislu. Uz jednu napomenu, sve to zapravo ovisi o preduvjetu da kako Europski parlament, tako i Europska unija sami najprije pometu pred svojim vratima, te da Austrija i Luksemburg, dvije zemlje koje se i dalje čvrsto drže e, tajnosti bankovnih podataka, dakle da se priklone stavu većine. Hvala vam lijepo. E, gospođa Jarlovjecka ima riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja bih govorila ime svog kolege, gospodina Nitresa, koji nažalost nije mogao pridružiti nam se danas i e, željela bih vam iznijeti njegov stav o ovome. Pretpostavljam da mogu govoriti u njegovo ime. Da li je to tako? Dobro. E, gospodine predsjedatelju, izvjestitelji, dame i gospodo, ispričavam se što nisam mogao danas prisustvovati sastanku, no imao sam već neke prethodne obveze i imam jedan vanjski sastanak predsjedništva EPP-a. Svejedno iskoristio bih ovu priliku da s vama podijelim neke od svojih komentara o predloženim amandmanima. Već sam mnogo puta već sam mnogo puta rekao da kada, smo počeli raditi na ovoj direktivi da prijedlog Europske komisije jest korak u dobrom smjeru koji zapravo širi obuhvat razmjene informacija o novim oblicima prihoda poput kapitalne dobiti i dividenda, što je korisno što se tiče učinkovitosti oporezivanja i određenih ušteda što se tiče poreznih tijela i samih poslova. Međutim, ovaj projekt treba poboljšati, unaprijediti i zadovoljan sam što postoji određeni broj kolega koji dijela moje mišljenje. Ukazao bih na činjenicu da nisam bio jedini koji je spomenuo problem određenih nepreciznosti, dakle nedostatka pravne definicije nekih kategorija prihoda i kapitala e, koji će biti e, uključeni u automatsku razmjenu informacija. To je pitanje spomenuo i Ole Schmidt koji je rekao da nedostatak preciznosti u definiciji e, znači da obuhvat ovih novih amandmana se može zapravo preklopiti sa direktivom o oporezivanju prihoda prihoda u obliku kamata. I mislim da u članku 3a e, je potrebno e, precizirati klauzulu zbog toga što čini će doći do problema s provedbom ove direktive. Slažem se i s drugim kolegama koji su imali neke prigovore na dostupnost poreznih informacija. Neke države članice zapravo nemaju na raspolaganju e, sve informacije o svim kategorijama prihoda i kapitala kako je definirano u osmom članku, prvom stavku. Tako da to moramo razmotriti iz pravnog stajališta. Dakle, sukladnost određenih postupaka s ustavnim odredbama, e, kao što je ukazala Astrid Luling. Tijekom prve razmjene stajališta e, pružio sam podršku našem izvjestitelju u tome da Europskoj komisiji damo mandat za pregovaranje s trećim zemljama. No, jasno mi je da to rješenje nije dobilo podršku svih država članica i smatram da je Ivo Strejček u svojim amandmanima pokazao jedan pravac koji bismo mogli poći kako bismo došli do kompromisa. Neki su zastupnici predložili da se odgodi datum provedbe ovoga. Ja sam i sam imao neke sumnje što se tiče e, datuma u prosincu 2014. i usprkos tome što nisam predložio amandmane koje se toga tiču, još svejedno mislim da bismo trebali pokušati raspraviti ovo pitanje na sastanku izvjestitelja u Sijeni. Dakle, na taj način e, nećemo e, raditi u žurbanu. Svi amandmani koji su predloženi zapravo se toliko ne razlikuju, većini, većina idu u istom smjeru i nadam se da ćemo moći postići kompromise e, bez daljnjih kašnjenja na sastancima izvestitelja u Sijeni. Hvala vam. samo bih rekao, jer kolege nisu bili prisutni, e, nisam smatrao da je nužan sastanak izvjestitelja u Sijeni, ali koliko vidim iz e, izjave gospodina Nitrasa, bolje da se ipak sastanemo sljedeći tjedan u Strasburu kako bismo uskladili stališta oko svih amandmana i pokušali ih sve uključiti. Kao što je gospodin Tavareš rekao, slažem se u potpunosti sa svime što je rekao, dakle, prokušamo zadovoljiti sve ukoliko možemo i vidjeti do kakvih kompromisa možemo doći. Zahvaljujem još jednom. Hvala vam. Time završavamo ovu raspravu. Glasanje će u odboru biti je planirano 4.11. I mislim da time završavamo i današnji dnevni red. Gospodine Langin, izvolite. Ako ćemo u ponedjeljak i četvrtak imati sastanke našeg odbora, što smatram ispravnim, onda nam se mora isto tako zajamčiti da se će se time sastanci koji su zakazani za ponedjeljak na večer otpasti. Ne mogu e, prihvatiti da ćemo do 22.30 sjediti, da ćemo imati osam glasovanja u dva odbora, u odboru IT i Ekonu, u ITU tek od 21 sat. Ti sastanci su recimo ovaj tjedan mogu se održati, ovaj tjedan nema ništa. Ja nemam nikakvo izvješće, ja sam samo htio e, vidjeti kako će se to prihvatiti. To je jako manjak discipline, čak i od strane onih kolega koji žele biti izvjestitelji za izvješća. Ja smatram da nije primjereno da umjesto toga glasujemo ponedjeljak na večer o važnim izvještajima, a ovdje imamo pretek vremena i nitko se za to ne brine. Ja to ne smatram korektnim i to je isto tako nešto što bih ja htio prenijeti predsjednici. Dakle, ili ćemo odustati od glasovanja u ponedjeljak na večer u Sazburu ili ćemo odkazati ovaj tjedan, ovaj sastanak. Hvala. Zahvaljujem na tom komentaru, gospodine Langen. E, proslijedit ću vašu poruku predsjedniku. Samo da nadopunim, ja sam 19 godina već član odbora za ekonomska pitanja i već smo često pokušavali sažeti naš posao. No, činjenica da imamo važne dosijeje e, i, da, e, i da je to u vezi sa e, gospodarskim i financijskim zakonodavstvom i da tome glasujemo ponedjeljak, to smatram velikom pogreškom. Hvala da na pojašnjenju. i dakle proslijedit ću ovo predsjedniku odbora. Kao što sam rekao, glasat će se 4.11. Mm, o izvješću gospodina Kutaša, a sljedeći je sastanak 21.10. sljedeći ponedjeljak u Strasburu. Nadam se da će vas sve vidjeti ondje. I ovime je sastanak završen. Hvala.